La seduta è ripresa. Nastavljamo zasjedanje. Komuniko l'esito. Sad ću vam priopćiti dakle ishod drugog kruga glasanja. Broj glasača 704. Glasački listići koji su bili bijeli 37 ili nevažeći 37 667 važećih glasačkih listića. Potrebna većina za izbor jest 334 glasa, a kandidati su dobili sljedeći broj glasova. Zastupnica Keller 119 glasova. Zastupnica Rego 43 glasa. zastupnik soli, 345 glasova. Onorevole Zaradil. Zastupnik eh, Zahradil, 160 glasova. L'onorevole Sassoli. Dakle, zastupnik Sassoli je dobio apsolutnu većinu važećih glasova. L'onorevole Sassoli Zastupnik sa soli jest novi predsjednik Europskog parlamenta, na čemu mu čestitam. I želim mu sve najbolje za njegov mandat. A sada ga molim da preuzme predsjedanje Europskim parlamentom. gospođe i, i gospodo zastupnici, dragi prijatelji, predstavnici institucija, vlada, svi koji radite u uh, ovoj administraciji. Shvatit ćete svi kako se osjećamo ovog trenutka kada preuzimam predsjedanje Europskim parlamentom, a izabrali ste me vi da predstavljam instituciju koja više od bilo koje druge institucije ima izravnu s građanima i ima obvezu da ih predstavlja, a isto tako i brani. Moramo na um uvijek imati to da nam je sloboda plod pravde za koju ćemo se izboriti putem solidarnosti na kojoj ćemo inzistirati. Stoga čestitam, dopustite mi i gospodinu predsjedniku Tajaniju na obavljenom radu, na velikom angažmanu na posvećenosti koju je pokazao u ovom radu i ovoj instituciji. Također želim zaželjeti dobrodošlicu potvrđenim parlamentarcima, ženama koje će e, začinjati 45% svih nas, što je dobar rezultat, međutim mi želimo još više. In questo momento al u ovom trenutku, na kraju intenzivne predizborne kampanje, počinje novi sastav parlamenta, novo zakonodavno razdoblje i odgovornost je velika nitko se ne smije zadovoljiti samo time da očuvamo status quo. Na to nam ukazuju i izborni rezultati, a tome svjedoči između ostalog i sastav ovog časnog skupa. Pred nama su epohalne transformacije. Imamo nezaposlenost mladih, migracije, klimatske promjene, imamo digitalnu revoluciju. Radi se o novim svjetskim ravnotežama. I tu navodim samo neka od velikih pitanja našeg svijeta. Valja upravljati tim situacijama, a zato nam trebaju nove zamisli. Moramo imati hrabrost da koristimo s jedne strane mudrost, a s druge strane veliku odvažnost. Moramo se prisjetiti duha naših otaca utemeljitelja. Moramo za sobom ostaviti neprijateljstvo i rat. Štetu koju proizvodi nacionalizam. Ono što nam treba jest projekt koji će spojiti u sebi mir, demokraciju, prava, razvoj i jednakost. Ovih su mjeseci e, e bili mnogi oni koji su se kladili da će naš projekt propasti, naglašavali sukobe, a ti sukobi moraju biti samo tužna, tužno sjećanje na neke epizode iz naše povijesti. Građani su nas s druge strane pokazali, pokazali da još uvijek vjeruju u ovaj izuzetan projekt koji je i jedini zapravo kadar odgovoriti na globalne izazove koji su pred nama. Treba nam snaga da ponovno krenemo s procesom integracije da na taj način mijenjamo vlastitu uniju kako bismo ju i činili još snažnijom da reagira na još odlučniji način na potrebe naših građana da riješi sve ono što ih brine zbog toga jer je osjećaj dizorijentacije sve veći i veći isto tako moramo ostaviti akcent na naše temeljne vrijednosti sloboda solidarnost sloboda izričaja. To je nešto na čemu moramo raditi iz dana u dan. I u Europskoj uniji, isto tako i u širem kontekstu. Dragi kolege i kolegice, moramo živjeti u ovom svijetu u kojem jesmo. Sjetimo se sloboda u kojem uživamo. I moramo reći sami sebi, a isto tako i drugima, onima na istoku, na zapadu, na jugu, na sjeveru. Da se valja potruditi, da shvatimo. Postoji toliko stvari prema kojima smo različiti, ali to ne znači da su jedni bolji od drugih. A mi, europejci, ponosni smo upravo na te razlike, na vlastitu raznolikost. I stoga ponovimo to. Neka svima bude jasno. U Europi nema vlade koja smije ubijati svoje građane i to nije banalna stvar. Naše su vrijednosti sama osoba i njeno dostojanstvo, a to je također i mjera prema kojoj određujemo i vlastite politike. Kod nas u Europi nitko ne smije zatvarati usta protivnicima. Vlade, institucije koje predstavljaju građane jesu plod europske demokracije, slobodnih izbora, slobodnih odluka, Nitko ne smije biti osuđen zbog vlastite vjeroispovijesti, političke pripadnosti, filozofije. Naši mladi moraju imati mogućnost putovati, učiti i voljeti bez ikakvih ograničenja. Nijedan europejac ne smije biti ponižen zbog vlastite spolne orijentacije. Imamo europski prostor koji je prepun raznih modaliteta, a socijalna zaštita jest sama srži dio našeg identiteta. Naš model socijalne ekonomije, koja jest i tržišna, njoj valja udahnuti novi život. Ekonomske politike moraju uključiti rast, socijalnu zaštitu i zaštitu okoliša, trebaju nam pravi instrumenti da se borimo protiv siromaštva, da damo perspektivu vlastitim mladim ljudima, trebaju nam održive inicijative, moramo pojačati proces konvergencije između naših e, regija i zemalja. Digitalna revolucija na dubinski način mijenja naš stil života, način na koji proizvodimo, način na koji trošimo, Trebaju nam pravila koja će spojiti tehnološki progres s jedne strane, s druge strane razvojni aspekt, kako na razini poduzetnika, tako i na razini osoba. Postoje također i klimatske promjene koje nose sa sobom ogromne, ogromne rizike. Trebaju nam ulaganja u čistu energiju. Tisuće tisuće mladih ljudi izlazi na ulice Moramo im dati nešto za uzrat. Neki od njih bili su i u ovoj vječnici, da, da nas ovdje podsjete da druga planeta ne postoji. Imamo samo zemlju. Moramo inzistirati na jednakosti spolova, na sve većoj ulozi žena, na samom vrhu u političkom i ekonomskom smislu, a isto tako i u socijalnom smislu. Dame i gospodo, ovo je naš ulaz u svijet kojem trebaju pravila, a mi smo tu da mu pomognemo da formulira prava, korisna pravila, pravila koja nam trebaju. No sve ovo nije slučaj. Europska unija nije naprosto povijesni slučaj. Ja sam sin oca koji se u dobi 20 godina borio protiv drugih europejaca. Isto tako sin sam majke i ona u dobi od 20 godina morala je napustiti vlasti dom i skloniti se kod druge obitelji. Ja dobro znam da je to povijest koju dijele i mnoge od vaših obitelji. Isto tako znam, kad bismo skupili sve naše priče, ukoliko bismo uz čašu pive jedni drugima pričali te priče, shvatili bismo da smo mi unuci sasvim konkretne povijesti, a ne slučaja. Međutim, se tako shvatili bismo i da nam je povijest ispisana boli i krvlju, Britancima koji su potamanjeni na plažama u Normandiji. Povijest je ispisana željom za slobodom. Isto tako željom za pravdom. Sjetimo se i junaka u Varšavskom getu koji su se suprostavili nasilju tenkova. Sjetimo se zemalja istoka Europe, sjetimo se želje za bratstvom diljem Europe i sjetimo se to svaki put kad nam savjest naloži da ne odustajemo od vlastite ljudskosti. Moramo se ustobočiti i to mora biti nešto što se tumači kao prednost Moramo pronaći protuotrov za nacionalistički otrov koji nam truje zajedničku povijest. Ukoliko smo doista europejci, ukoliko smo svi doista zaljubljeni u vlaste zemlje, ali nacionalizam je nešto drugo. Kad postane ideologija i ideolatrija proizvodi viruse. A ti virusi dovode do doista devastirajućih sukoba. Kolege i kolegice, Moramo dijeliti ono što nam je zajedničko, a zato nam trebaju konkretne politike, trebaju nam europske političke stranke koje će do sve veće mjere biti nosive grede naše demokracije. Međutim, moramo im staviti u ruke isto tako i nove instrumente. Sadašnji instrumenti su nedostati nedostatni. Zakonodavstvo dakle mora dati prave odgovore na to. Moramo dovršiti proces izgradnje europske demokracije, međutim ne krećemo od nule. Europa se temelji na vlastitim institucijama. Nisu savršene i možda ih treba reformirati, međutim jamac su naših sloboda i naše neovisnosti. Za institucije smo odgovorni svima onima koji ih dijele s nama. I stoga danas u vijećnici na početku ovog saziva moramo jasno reći da će naš parlament biti jamac neovisnosti europskih građana. I samo europski građani mogu ispisati vlastitu sudbinu. Nitko drugi nema to pravo. Nitko drugi ne smije to činiti umjesto njih i umjesto nas koji smo njihovi zastupnici u ovoj vječnici. Uz sve vas kolege i kolegice koji imate mnogo iskustva. Imamo isto tako i mnogo onih koji su novi, novi zastupnici kojima želim srdečnu dobrodošlicu. Pročitao sam tko su oni i siguran sam da će svojom nazočnošću u velikoj mjeri pozitivno doprinijeti našem radu. 63% sastava ovog parlamenta su parlamentarci koji su ovdje po prvi put. Ovo je njihov prvi sastav. Mnogi od njih bave se socijalnim aktivnostima. Veoma su kompetentni i profesionalni u tome što rade. Mnogi su angažirani isto tako i na zaštiti konkretnih osoba i ljudskih prava. Radi se o području na kojem Europa mora zabilježiti još bolje rezultate zbog toga što oko nas niču novi fenomeni. Primjerice, migracije. I tu se previše dakle prebacuje odgovornost s jedne strane na drugu i naše vlade, kad god dođe do e, novih e, situacija, nekako su uvijek nespremne. A mi u parlamentu smatramo dakle, da je vrijeme da se krene e, s raspravom o reformi Dublinskog sustava. A to je ova vječnica u velikoj većini podržala i naložila još u prošlom sastavu, u golemoj većini. To je nešto što dugujete građanima Europske unije. Oni traže veću solidarnost među zemljama članicama. Ali isto tako to dugujete i onim e, sirotim ljudima, jadnim ljudima zbog solidarnosti koju ne smijemo izgubiti iz vida. I to dugujemo i očima svijeta koje su uprte u nas. Dame i gospodo, mnogo toga je u vašim rukama. Radi se o odgovornosti zbog koje ne možemo više odgađati određene odluke jer na taj način samo gubimo na vjerodostojnosti. Ljudi nam sve manje manje vjeruju. I građani i građanke se svaki put kad neka kriza pitaju gdje je ta Europa? Što čini za nas? Ovo će biti veoma važan test, ispit koji moramo položiti. Moramo pobjediti ljenost i prekomjernu količinu egoizma. Zato parlament, komisija i vijeće moraju osjetiti odgovornost da reagiraju još odvažnije na ono što od nas traže mladi u Europi koji traže od nas da se prenemo, da se probudimo i da spasimo zemlju. Obraćam se sada njima. Ovo je parlament koji danas e, počinje s radom. Neka on bude vaša referentna točka i takvime ga smatrajte. A dajte nam ruku i vi. Moramo pokazati veću odvažnost u nošenju sa izazovima koje prednastavlja okoliš. Isto tako svim predsjednicima drugih institucija mogu reći da ćemo surađivati s njima u najboljem duhu i do najveće mjere. Europa mora biti ponovo promišljena i ne smijemo nailaziti na prepreke u izgradnji nove i još sjedinjenije Europe. Isto tako, kroz eh, predsjednika vijeća Želim pozdraviti isto tako i sve čelnike vlada i država u 28 zemalja Europske unije. Radi se o 28 država, od najveće do najmanje. Sve od njih posjeduju bogatstva koje su jedinstvene na svjetskoj razini. Imaju vlastite kulture, vlastite jezike, vlastitu umjetnost, vlastite pejzaže, vlastito pjesništvo, sve je to jedinstveno i ne sliči ničemu drugome. I to je To je ono što mi posjedujemo kao Europa. Kad krenem u te zemlje da ih pozdravim u vaše ime, uvijek ću se sjećati toga. Pred svakom zastavom, pred svakom himnom, mislit na to da i u ovoj vječnici pokazujemo jednako poštovanje prema svima. I na kraju želim isto tako pozdraviti i britanske zastupnike, bez obzira na to što konkretno misle o pitanju Brexita. Pariz, Madrid, Berlin i Rim koji su daleki od Londona i još udaljeniji na što su sada. To je bolna pomisao i znajte da tako mislimo i osjećamo. Poštujemo izbor i odluku građana Ujedinog kraljevstva. Za nas u Europi, međutim, radi se o jednom političkom e, prijelazu promjeni koji mora biti izvršen na razuman i prijateljski način, kroz dijalog, međutim isto tako uz poštovanje postojećih pravila i preduvjeta koji su realni. Isto tako pozdravljam i zastupnike onih zemalja koje su tražile pristup Europskoj uniji. Zahvaljujem im na slobodnom izboru svi razumiju da je zapravo dobra stvar biti član Europske unije. Pregovori u većini slučajeva još traju, a parlament izradi zadovoljstvo u nekoliko navrata. Zato želim sve najbolje u radu i ljudima u administraciji ovog parlamenta koji će raditi upravo na tom pitanju. Naš je cilj u sljedećem sazivu da postanemo kao parlament dom, rekao sam, europske demokracije. A zato nam trebaju reforme, treba nam transparentnost, treba nam inovacija. Mnoge rezultate smo već polučili, primjerice na području proračuna. Međutim, sljedeći saziv mora dati još bolje, još veće rezultate. A što će nam trebati za to? Još snažniji dijalog između parlamenta, između e, zastupnika i administracije, a moj će zadatak biti da poradim upravo na tome i da poboljšam protok informacija. Dragi kolege i kolegice, Europa to smo mi, to ste vi, to smo svi zajedno. Morat ćemo našu političku borbu staviti, nastaviti u interesu naših građana, njihovih želja, njihovih strahova, njihovog bijesa, no prije svega moramo biti na usluzi njihovim potrebama i siguran sam da ćete svi vi dati maksimalan doprinos boljoj Europi koja se može roditi zahvaljujući našem radu, vašem radu našoj suradnji. Međutim, tu valja krenuti srcem, a ljestvicu ambicija postaviti visoko. Hvala. Grazie. cominciamo subito lavorare. Hvala, sada prelazimo na posao.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 201 milijun ljudi je sudjelovalo u europskim izborima. To je bila prava proslava demokracije i dobili smo mandat zahvaljujući tim izborima. Mi želimo zastupati građane na ovom kontinentu. Imate veliku odgovornost. Želimo vam puno uspjeha u idućih dvije i po godine. Imate snažan e, parlament koji stoji iza vas. Hvala gospodine Vaber. Gospođa Garcia Perez, izvolite. Hvala gospodine e, predsjedniče. U ime e, kluba socijalista i demokrata želim zahvaliti prije svega predsjedniku Sasoliju na preuzimanju ove nove odgovornosti. E, nema veće časti i uzrok izvora ponosa za zastupnika nego da zastupa građane. Mi zastupamo e, muškarce i žene koji žele graditi bolju Europu. Na nama je naći odgovore na pitanja koja muče naše građane. Trebamo vratiti povjerenje u europski projekt. Pred nama je pet godina tijekom kojih trebamo surađivati kako bismo osnažili taj projekt, kako bi Europa bila Europa građana, prava i vrijednosti, jednakosti i pravde. Na nama je da ostvarimo uspjeh u tom smislu. Možete računati na potporu kluba socijalista i demokrata. Vaša sudbina e, bit će vezana u sudbinu ovog parlamenta i europskog projekta. Hvala. Gospodin Čaloš, izvolite. gospodine predsjedavajuće, predsjedniče, e, čestitam vam na današnjem izboru. Uvjeren sam da su razgovori jučer pokazali da smo e, dobro e, surađivali u ovome domu. Europski izbori pokazali su da europski građani i nadalje vjeruju snažno u europski projekt i ovaj sa, saziv e, treba to i pokazati. Pregovori u Europskom vijeću pokazuju da je potreban pragmatičan pristup i jasno je da parlament e, dovesti do novog e, zamaha, a ne vijeće ili komisija. Uvjeren vas e, da će naš klub Renew Europe biti dobar partner u razgovorima i mi ćemo predložiti svim europskim e, partnerima ćemo predložiti konferenciju o budućnosti Europe kako bismo vidjeli e, kako približiti Europu građanima. Ne treba se u razgovorima na marginama odlučivati u budućnosti Europe. O tome trebaju odlučivati građani. Mi vas podupiremo u ovom uh, u ovoj inicijativi. Da, evo, to ćemo napraviti, uh, dragi kolega, i svi ćemo to učiniti zajedno, zato što moramo dati novu uh, šansu. A to će osnažiti naše veze s građanima. Hvala. Hvala. E, gospođa Keller je sljedeća. Hvala gospodine predsjedniče, e, čestitam na izboru, radujemo se suradnji s vama. E, mislim da trebamo razgovarati o pravima parlamenta jer do sada smo u parlamentu stalno e, radili na snaženju prava parlamenta jer to znači i snaženje prava građana e, kao što znamo sada je to pravo dovedeno u pitanje ne smijemo e, dopustiti da nas se oslabi trebamo e, nadalje osnaživati europsku demokraciju to je naša zadaća ne smijemo odustati od toga trebamo i nadalje raditi na tome da podupiremo ideju da netko ko je na funkciji predsjednika Europskog parlamenta treba biti jedan od dvoričih kandidata, ali trebamo i nadalje raditi unutar parlamenta jer mi trebamo gurati ta demokratska prava, a isto tako trebamo raditi na transparentnosti unutar Europskog parlamenta. Isto tako, e, molim vas, gospodine predsjedniče, e, da se prisjetite rezolucija tijekom posljednjih saziva o tome kako spriječiti e, E, spolno e, uznemiravanje što je problem u Europskom parlamentu. Stoga vas molim da ozbiljno e, shvatite te rezolucije. I isto tako treba reći još nešto. E, mi smo klub Zeleni EFA. Jedan naš e, zastupnik nije mogao doći zato što e, njegova država članica nije navela njegovo ime, iako je izabran i on i ne zbog svoje greške nije mogao danas doći ovdje. Stoga, molim, vas molim vas da da vratite parlamentarna prava gospodinu Orio Žankerasu. Hvala, gospođo Keller. Gospodine Zani, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Velika je čast e, preuzeti ovu funkciju e, u ovom osjetljivom e, trenutku zbog sve većeg jaza između parlamenta i građana. Treba objasniti građanima da su europske institucije im blizu i e, saslušao sam e, vaš uvodni govor i doista cijenim neke vrijednosti koje ste istaknuli. Mislim da ovaj dom treba biti e, kuća demokracije. Spomenuli ste manjine, poštovanje raznolikosti i to su doista ciljevi ko, s kojima se možemo složiti. I mi ćemo vam dati u tom smislu potporu. Međutim, isto tako neki e, klubovi, e, odnosno neki zastupnici nisu mogli doći do određenih e, mjesta na koja su imali pravo prema načelu demokratske reprezentativnosti. Nadam se da ćete isto tako e, svoje ideje pretočiti i u djelo ako doista držite da se ovdje radi o demokratskoj skupštini, ako doista želite poštovati volju europskih građana koji su nam dali milijune e, građana, ako doista nas želite podržati i biti konstruktivni, podržite kandidate koje smo predstavili, zato što i manjine imaju pravo da se njihov glas čuje. Nadam se u svakom slučaju da ćete se držati svojih riječi. U protivnom, mislim da nećemo držati da se ova institucija drži e, poštovanja prava manjina i raznolikosti. Hvala gospodine Dzani. Gospodin Gutko je sljedeći. Ispričavam se gospodin Fito. Hvala gospodine predsjedavajući. U ime europskih e, konzervativaca reformista i ja vam želim čestitati na izboru. Poznajem vas i uvjeren sam da ćemo postići napredak unatoč razlikama koje se vide u našem glasovanju. Mi kao klub imamo različito stajalište o velikom broju pitanja o kojima se raspravlja u ovom domu. Mislimo da je od ključne važnosti da se ovaj dom vrati e, svojoj poziciji, da ima vodeću e, poziciju kad je riječ o dosjeima o kojima se raspravlja. dogovori na marginama koji, o kojima se razgovara u vijećnici nisu pravi put, to se ne smije ponoviti. Želimo promjene, promjene u procesu odlučivanja. Trebamo ponovno preispitati način na koji države članice donose odluke. I potrebne su sveobuhvatne promjene u pristupu i u sustavu u Europskom parlamentu. Hvala. Hvala i s moje strane također čestitam na izboru. Govorili ste o velikim političkim projektima. S mnogim se stvarima slažemo od toga što ste spomenuli, naročito jačanje socijalnih prava u Europskoj uniji. Jačanje prava e, zaposlenika i sličnom Treba nam međutim snažnija demokratska baza, zato je jedan snažan temelj, a isto tako slažemo se i da transparentnije moramo surađivati. Još odlučnije braniti demokratska prava i manjih klubova i frakcije u ovom parlamentu. To je od odlučujuće važnosti za buduću suradnju, za naš projekt napretka. A zato moramo krenuti s demokratizacijom i uvesti političke promjene koje su nužne upravo zato. Hvala svim predsjednicima klubova. Hvala na doprinosu raspravi. A sada krećemo na sastavljanje političkih grupacija, to je uvijek na početku svakog saziva nešto e, što se provodi. Dakle, imamo EPP, 182 e, zastupnika, imamo e, progresivni savez 154 mjesta, SD, isto tako Renew Europe 108 mjesta, Zavez za slobodnu Europu 74 e, zastupnika, imamo konzervativce i reformatore, 62 mjesta zastupnika i zatim svi ovi koji slijede primjerice 57 neopredjeljenih. Članak 33 stavak 5 e, poslovnika dakle kaže na koji način će se sastavljati ove skupine. Isto tako, dakle, što se tiče 30. lipnja članka 157, prosljeđeno je dakle sve što ima veze s time, nitko od vas nije tražio izmjene definitivnog i usvojenog dnevnog reda. Dakle, smatramo ga usvojenim. A sada ćemo preći na prvo glasanje, dakle, numerički sastav stalnih komisija, to jest odbora, znate kako to funkcionira, tko je za, neka digne ruku, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. A sada se moramo koncentrirati na izbor do predsjednika Europskog parlamenta. Dakle, izbor do predsjednika. Rok za kandidature jest 14.45. A glasanje će se održati u 15.45. Dakle, kandidature treba dakle proslijediti glavnom tajništu i unutarnjega odgovornom uredu, dakle so ured 101 Open Space predsjedništva u zgradi e, Louise Weiss. U ovom trenutku zaustavljam zasjedanje i u 15 sati i 45 minuta nastavljamo. Hvala vam svima. Najmo deputat